Dear colleagues, we can start our meeting. Poštovani kolege, možemo započeti sa sastankom. Odmah na početku krećemo sa prvom točkom dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Ako nemate ništa protiv, možemo smatrati da je dnevni red usvojen bez izmjena. Točka broj 2 su priopćenja predsjednika. Imamo prije svega izvješće sa misija našega odbora, tu je izvješće parlamentarne delegacije e, pri e, segmentu na visokoj razini konferencije stranaka u Limi. E, I također imamo izvješće sa sastanka, odnosno posjete Europskoj agencije za lijekove koja je održana u veljači. E, potom imamo i izvješće povjerenika Andriju Katisa. Envi i Deve će organizirati zajedno javno saslušanje u ponedjeljak 22. lipnja, a riječ će biti o ciljevima održivog razvoja. Što se tiče prevođenja. Danas imamo prevođenje na 22 jezika i kao što je to i uobičajeno, ovaj naš sastanak prenosit će se putem web streaminga. Točka broj 3 su priopćenja predsjednika u vezi s preporukama koordinatora sa sastanka koordinatora od 20. svibnja. E, izvješće sa tog sastanka, odnosno zapisnik, dobili ste u elektronskom obliku. Ako nema primjedbi, možemo smatrati da je usvojeno. I sada točka broj 4 izvješće vezano uz međuinstitucijske pregovore o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak i srednje velikih postrojenja za izgaranje i o novoj hrani. Što se tiče ograničenja emisija, prošloga tjedna smo imali sastanak i unatoč određenim razlikama između vijeća i parlamenta u vezi s nekim ključnim aspektima. Rasprave su provedene u konstruktivnom ozračju i dogovorili smo se da ćemo e, prenijeti neka pitanja na daljnje razmatranje tehničkoj razini, a uoči drugog trijaloga. Drugi trijalog biti će u lipnju što, i to drugoga lipnja. Što se tiče nove hrane, možda se sjećate da smo prošloga puta dogovorili i iznijeli smo prijedlog na treći trijalog vezano uz glavne aspekte i sada se nadamo s jedne strane da ćemo dobiti delegirane akte vezane uz popis novih hrana, a uz druge strane imamo pitanje kloniranja. Dakle, odlučili smo da to bude jedan članak ili jedna uvodna izjava, iznijeli smo prijedlog vijeću i taj je prijedlog odbijen. E, stoga je jasno da ovu raspravu moramo početi ponovno kada budemo e, ovaj prijedlog imali u drugom čitanju. A sada možemo prijeći na petu točku dnevnog reda, to su ograničenja emisija i homologacija tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvan cestovne pokretne strojeve. Što se tiče ove točke, imamo nacrt izvješća gospođe Elizabete Gardini, pa bih sada odmah dao riječ njoj kako bi nam iznjela nacrt izvješća. Un regolamento che sostituisce la direttiva 96... 90... Dakle, ovo je prilog komisije koji je iznesen u prošlom studenom i ovim, ovom uredbom želimo urediti onečišćujuće emisije iz motora za cestovna vozila, naročito kada je riječ o onečišćujućim česticama i to se u vidu usklađivanja jedinstvenog tržišta sa nekim proizvodima standardima SAD-a i također s obzirom na urađenje ovog predmeta sa uključenjem novih raznih kategorija koje nisu bile obuhvaćene prethodnom uredbom, naročito kada je riječ o motorima sa snagom manjom od 32 kW i većom od 560 kW i o plovilima za unutarnju plovidbu obraćamo posebnu pažnju na područje malih i srednjih poduzeća, zato jer time želimo utvrditi jedan isrpan pravni zakonodavni okvir koji će dati pravnu sigurnost, dakle i koji će omogućiti i dugoročno planiranje potrebnih ulaganja. Na početku ću odmah reći da možemo podržati ukupno gledano prijedlog komisije, to je dobar prijedlog koji može poslužiti kao dobro polazište i mislim kao što je slučaj sa svime, možemo ga malo poboljšati, naročito s obzirom na specifičnost ovoga sektora i određenih oblika pogonskih strojeva, pogonskih uređaja koja su obuhvaćena uredbom. Mi imamo 44 amandmana i među glavnim amandmanima koji su uloženi, usvrnut ću se na neka područja, odnosno zajedničke nazivnike ovih amandmana na koje sam se usredotočila u svojem radu. Želim se e, kao prvo osvrnuti na zamjenske motore jer podržavam ponovno uvođenje ove klauzule kao što je i predviđeno prethodnom direktivom 90 šest iz 98. ali sa nekim razlikama u odnosu na prethodno. Mišljenje koje je izglasao odbor IMKO gdje se govori o datumu proizvodnje motora ne možemo prihvatiti tako kako jest, zato jer je za motore vrlo teško ponekad odrediti datum proizvodnje, ali u načelu se slažem kao i mnogi druge kolege. Dakle, čini mi se da treba odrediti jedno razdoblje od 10, 15 ili 16 godina od stupanja na snagu svake faze i unutar svake faze treba osigurati mogućnost zamjene pokvarenog motora drugim e, motorom koji je proizveden upravo u tu svrhu i to bi moglo biti odgovarajuće rješenje ovog problema. E, kada je riječ e, o većim pogonskim, e, pogonskim snagama motora, mislim da bi mogli produljiti to razdoblje na temelju određenih čimbenika, recimo životnog ciklusa, što je za neke strojeve dulje, čak i značajno dulje u nekim slučajevima i također treba amortizirati ulaganja i voditi računa pri tome o tehnološkom napretku. neki amandmani se usredotočuju na prijelozno razdoblje. Kako bismo svim poduzećima i onima koja proizvode samo motore, a i onima koji proizvode i strojeve motore, dakle kako bi svim tim poduzećima omogućili prilagodbu zahtjevima u tim novim prijelaznim razdobljima i fazama treba produljiti upravo prijelazno razdoblje i pri tome zadržati ipak uravnotežen pristup. Postoji međutim i poseban sektor, odnosno pokretni kranovi, mobile cranes Mislim da bi tu trebalo ovo prijelozno razdoblje produljiti za šest mjeseci na ukupno 12 mjeseci kako bi se povelo računa o posebnim obilježjima ovih strojeva. Pokretni kranovi podležu određenim ograničenjima, naročito kada je riječ o dimenzijama i kada ih se prevozi cestom. Trebamo voditi računa također o činjenici da se kranovi proizvode i prodaju u malim količinama. Sredotočujem se, se također i na pragove mogućnosti proizvodnje malih i srednjih poduzeća. Naravno da će pridržavanje granica emisije zastati određene poteškoće u prilagodbi novih motora u proizvodnji sviju poduzeća, no ako znamo da je većim poduzećima lakše nositi se sa tim promjenama, malim poduzećima je to daleko teže i složenije. Mala poduzeća se, <laughs> kao i uvijek, nose sa većim poteškoćama i nemaju primjerice mogućnost pribaviti sve najrelevantnije informacije u fazi razvoja novih motora. Zato se slažem e, sa pristupom komisije koja dopušta 12 dodatnih mjeseci prijelaznog razdoblja malim poduzećima. No, dok je komisija predložila da se malim poduzećima smatraju poduzeća koja proizvode manje od 50 primjeraka godišnje. Nakon dodatnog razmatranja smatrala bih da bi taj prag trebalo podići na 80 jedinica godišnje. Kada je riječ o željezničkom sektoru, razdoblje od godine dana koje je predviđeno predlogom komisije čini bi se da bi moglo e, sukobiti se sa određenim obvezama kojima već željeznički sektor podlježe e, i to su obveze koje proizlaze recimo iz direktive broj 57 i iz 2008. godine i direktive 1314 o željezničkim vozilima. Dakle, kako bismo uskladili to zakonodavstvo sa ostalim propisima, mislim da bi željeznički sektor e, trebao iskoristiti mogućnost e, primjene zamjenskih motora unutar odgovarajućih razdoblja koja su usklađena sa njihovim posebnim e, potrebama i to u razdoblju od 15 godina. I to je opet e, prijedlog i o tome bih htjela čuti mišljenje e, svih kolega. Dakle, predložila bih da se odgodi stupanje na snagu uredbe. I na kraju, kako bismo izbjegli udostručenje postupka usvajanja i odobravanja, ja bih predložila da se pogonski uređaji e, koji se koriste u Eh, određenim pogonskim strojevima se koriste i u lokomotivama. Kada je riječ o brodovima za unutarnju plovidbu, mislim da je prijedlog komisije doista ambiciozan i kako bismo izbjegli nametanje prevelikih opterećenja jednom sektoru koji onako treba amortizirati proizvodne troškove tek eh, raspodijeljeno na nekoliko stotina strojeva koji se proizvode godišnje. Dakle, tu bih predložila jedan malo mekši pristup, naročito da za teže kategorije, kategorije motora, odnosno onih koji se koriste za unutarnju plovidbu i to bi trebalo uskladiti sa američkim standardima. No to bi se moglo dopuniti i spojiti kako bi se povelo računa o posebnostima ovog konteksta u kojem se nalazimo, jer naravno europska situacija je drugačija od američke, naročito kada je riječ o gustoći naseljenosti. Dakle, te američke standarde, kao što sam rekla, bismo mogli dopuniti spominjanjem broja čestica za motore veće snage od 300 kW. Zatim imamo još jednu kategoriju, a to je kategorija traktora koja kao što znamo ne ulazi u područje primjene ove uredbe, no znamo da iako oni nisu obuhvaćeni time, ipak spadaju pod njezin učinak zato jer uredba koja se odnosi na e, šumarska vozila koja se odnosi na e, takva vozila e, upravo se nadovezuje na necestovne strojeve kada je riječ o emisijama koje ti uski traktori moraju poštivati. U ovom sektoru treba reći da e, se takvi traktori tako nazivaju zbog njihovih dimenzija, dakle zbog posebnih gabarita koji su prilagođeni određenim e, poljoprivrednim poslovima koje obavljaju i kako bi mogli prolaziti e, kroz vinograde i voćnjake i tako dalje. Dakle, E, tako ograničenje emisija bi trebalo i iziskivati e, postavljanje pogona za takozvani after treatment, e, što bi zahtijevalo da ti traktori budu manje uski i zbog toga ne bi mogli prolaziti kroz određene usjeve, a zapravo poljoprivredni radovi su organizirani na određeni način i imamo uske vino, vinorodne redove koji e, su na određenom razmaku i zbog toga u takvim izmjenama se ne bi moglo takvim izmjenama se ne bi moglo lako prilagoditi. Osim toga pozivam komisiju da povede e, računa o posebnostima tih strojeva. I na kraju ovo je posljednja točka na kojoj ću se usvrnuti u ovom svojem izlaganju. Imamo klauzulu o reviziji. Pomislila sam da bi bilo korisno predvidjeti mogućnost umjesto pete faze uvesti amandman kojim će se komisiju pozvati da procjeni na temelju dostupne tehnologije i na temelju analize troškova koristi da e, razmotri moguću e, moguće snižavanje emisija i da se iznese prijedlog u tom smislu nakon pete faze kako bi se razradilo jedan e, scenarij za tu dotičnu industriju jer znamo koliko je važno u trenutku kada želimo očuvati okoliš i ljudske zdravlje, ljudsko zdravlje, kao što sam rekao, važno je dati industriji što veće mogućnosti i što više prostora kako bi ona mogla planirati i usmjeriti svoje djelovanje. Hvala. A sada možemo početi s prvom, prvim krugom komentara. Krećemo od predstavnika e, klubova zastupnika, prije svega gospodin Dans u ime socijalista i demokrata. Zahvaljujem vam predsjedatelju, zahvaljujem i gospođi Gardini na njezinu radu. Radujemo se danjem konstruktivnim sastancima, već smo imali konstruktivne sastanke sa svim izvjestiteljima u Sjeni e, i kada je riječ o kontekstu ovog izvješća, naravno emisije kako u cestovnom tako i u necestovnom segmentu e, uveli se ukupnim emisijama, a osobito e, emisijama čestica u cijelosti. Recimo ja osobno dolazim iz e, Londona i moram reći da su tamo te emisije daleko veće nego 15% koliko se smatra da je udio čestica u ukupnim emisijama i na Naravno to uvelike utječe na stanovništvo kao što e, znamo e, mnogi ljudi u ovome trenutku su procjene 4000 ljudi diljem Europske unije umire godišnje upravo zbog izloženosti e, onečišćenom zraku. Želim naglasiti koliko je važno zakonodavstvo poput ovoga koje nastoji kontrolirati emisije na njihovu izvoru. Naravno postavlja se pitanje hoćemo li ikada uspjeti poštivati eh, hoćemo li ipak, ipak e, ikada uspjeti poštivati one ciljeve koje si zacrtamo e, u sklopu ove, ovog zakonodavstva. Međutim, sasvim sigurno je važno da zakonodavstvo vezano uz izvor emisija bude ambiciozno ako želimo riješiti problem onečišćenja, inače ćemo se naći u 30. 2030. E, godine u situaciji u kojoj većina država članica i dalje ne poštuje te propise i još veći broj ljudi umre zbog onečišćenog zraka. Neke bih stvari ovdje htio naglasiti, neke od onih s kojima se slažemo i neke od onih s kojima se ne slažemo. Kada je riječ o tranzicijskom razdoblju, mi se protivimo daljnjem produljenju tog razdoblja koje bi omogućavalo da se motori i dalje stavljaju na tržište mislimo koji ne udovoljavaju ovdje zacrtanim e, količinama emisija. Smatramo najme da je trenutačno predloženo tranzicijsko razdoblje dostatno ono koje predlaže komisija. Mislimo da svako daljnje kašnjenje bi doista podjarmilo svu korist u smislu e, rješavanja problema onečišćenja zraka i mislimo da ne treba dopustiti daljnju prodaju motora koja ne dopušta ovakve, e, dakle koje, ne udovoljavaju ovim propisima nakon što propisi stupe na snagu ne bi bilo dobro i naravno to bi moglo dovesti do namjernog e, skladištenja, odnosno uspostave zaliha motora koji više onečišćuju prije nego što e, ove odredbe stupe na snagu. E, zatim uvjeti pod kojima e, tvrtke mogu zamijeniti pokvarene motore motorom istog standarda, dakle standardom koji ne udovoljava novim propisima, mislimo da to ovdje također nije dobro riješeno Izvjestiteljica je predložila deset godišnje razdoblje u kojem bi to bilo moguće za većinu motora, ja bih predložio da je razdoblje od sedam godina prikladnije. Potom također treba vidjeti kako bismo mogli tu odredbu zamijeniti određenim poticajima da se čitave flote strojeva e, koji nisu u cestovnom prijevozu e, zamijene e, strojevima koji koriste motore koji udovoljavaju ovim propisima. Čuli smo danas već neke argumente, pretpostavljam da ćemo ih čuti i dalje. Dakle, ako je ravnoteža uvelike na strani gospodarske dobrobiti gospodarskih učinaka u odnosu na e, korist za u smislu zaštite okoliša onda bismo trebali razmotriti te mogućnosti ali u svakom slučaju treba uzeti u obzir sve različite čimbenike kada je riječ o graničnim vrijednostima za emisije komisija je predložila više manje ono što odgovara standardima koje imamo za e, teške kamione i e, to pozdravljamo, e, no kad je riječ o dizelskim lokomotivama, tu nije došlo ni do kakvog razvoja u odnosu na stadi 3a, E, dakle, znamo da otprilike 50% željezničkih e, strojeva i dalje koristi dizelsko gorivo i smatramo da bi to trebalo riješiti. Također bismo predložili e, određenu granicu u pogledu. Još jednu stvar bih htio spomenuti kada je riječ o zaštiti zdravlja i zaštiti na radu. To postoji u ovom trenutku u prijedlogu a li, osobito kad je riječ o amandmanu broj 10, mislimo da bi se uvjeti uvelike mogli pogoršati za neka radna mjesta u nekim sektorima, pa bismo htjeli da se u ovo zakonodavstvo uključe odredbe vezane u zaštitu na radu. I na kraju podupiramo predloge amandmana prema kojima bi se papirnati sustav certifikata zamijenio elektroničkim sustavom, također e, trebalo bi koristiti MIS, dakle sustav za razmjenu informacija na unutrašnjem tržištu, za razmjenu takvih podataka e, kako bi se spriječilo nepotrebno administrativno opterećenje. Također kad je riječ o praćenju emisija, E, htjeli bismo da se također ovdje početak primjene pomakne sa 2025. na 2023. godinu. Ako tu postoje problemi, e, dakle važno je da znamo za to što prije i zato mislimo da bi ovaj početak primjene trebao pomak, trebalo pomaknuti unaprijed. Hvala vam lijepo, gospodin Dankan, izvolite. Gospodine predsjedatelju, hvala vam mnogo. Mi iz kluba zastupnika ECR-a podupiremo ovaj e, prijedlog, ovo izvješće. Čestitam gospođi Gardini i drago mi je što to mogu reći. Doista mislimo da je ovo odlično izvješće. Nekoliko stvari je gospodin Dans već spomenuo sa kojima se i mi slažemo. Također va, kada je riječ o usklađivanju razine emisija sa Amerikom i Japanom, mislim da to nije najvažnije, nego najvažnije da svi idemo u istom smjeru, da svi imamo isti cilj. No, naravno, kao pripadnik kluba ECR-a moram ovdje napomenuti nekoliko stvari. Dakle, ono što je rekao već e, gospodin Dans, E, možda ne bi trebalo gledati kako zamijeniti e, pokvarene motore sličnim motorima, već treba poticati e, korisnike da u svojim flotama koriste motore koje udovoljavaju standardima. Gospođa Gardini je već korak ispred nas i trebaju čestitati na onome što je ona u tom smislu predložila. Još jedno možda problematično područje koje je također već uočila izvjestiteljica jest činjenica da ti sveukupno preambiciozni ciljevi e, mogu neke od proizvođača jednostavno potirati iz ovog segmenta tržišta i zato bismo htjeli da vidimo da li možda ciljevi trebaju biti toliko ambiciozni, ali u svakom slučaju trebaju biti čvrsti. I na kraju e, nadam se da ću dobiti potporu svih izvjestitelja u sjeni vezano uz ovo što ću sada reći. Ja dolazim iz Škotske iz regije, da tako kažem, ne iz države koja ima vrlo dugačku obalu i ovdje je osobito e, riječ o e, plovilima kojima se koriste spasitelji, dakle koji e, spašavaju živote na moru, to je ključno područje za mnoge države, a ne samo za moju. E, čini se ako ne budemo oprezni da će ih e, možda zaskočiti ovo zakonodavstvo, ovaj e, razina emisija koja se ovdje predlaže e, je nešto što oni neće moći ispoštivati i to upravo zbog određenog razdoblja koje im je potrebno za zagrijavanje i hlađenje njihovih motora. Satima bih vam o tome mogu govoriti, ali ne želim iskorištavati vaše, vašu pozornost i pažnju, e, zato samo predlažem e, svim izvjestiteljima u sjeni da se napravi jedan od amandmana koji bi doista mogao biti ključan u ovom prijedlogu. Hvala vam lijepo, a sada u ime kluba zastupnika gospodinu i tema. Hvala vam i ja zahvaljujem izvjestiteljici na pragmatičnom pristupu, uvelike smo na tome zahvalni, isto to mogu reći i o radu svih izvjestitelja u sjeni. E, slažem se sa onime što kaže izvjestiteljica da treba razmatrati pojedine sektore jedan po jedan da vidimo na koji bi način ovo na njih moglo djelovati. Također se slažem kada je riječ o odredbi koja se tiče zamjene motora. Ako motor jednostavno bacimo zato što je pokvaren, to će možda više utjecati na okoliš nego da ga samo zamijenimo e, istim e, motorom, dakle onim kakav je korišten u tom stroju i prije. E, dakle, kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, također mislim da je važno da razmotrimo i to pitanje i da pronađemo odgovarajuće pragove kako bismo i male i mala, ali i srednja poduzeća mogli obuhvatiti ovim zahtjevima. E, u Nizozemskoj e, su također važna plovila u unutarnjoj plovidbi i također je važno da uskladimo standarde sa trećim zemljama kao što su Sjedinjene države. E, u svakom slučaju još jednom želim zahvaliti na suradnji sa drugim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala i vama. Gospodin Ek nije ovdje, onda gospodin Eichhout. Hvala lijepa. E, želim zahvaliti gospođi Gardini na radu uloženom u ovo izvješće koje je, kao što je već spomenuto, vrlo bitno i od ključne važnosti. Iako se to zvuči prilično tehnički, e, i upotreba tolikih skraćenica e, e, ima za posljedicu da ljudi ne shvaćaju odmah o koliko važnim stvarima se tu radi. Ja želim e, se nadovezati na ovo što je rekao kolega iz kluba zastupnika ECR. U ovom trenutku izvjestitelj za izvješće o o emisi, nacionalnim e, o gornjim granicama za nacionalne emisije je iz ECR-a. Kad god ako budemo imali e, ako ovdje sad budemo imali labavije kriterije, bit će teško udovoljiti e, odredbama direktive o limitima za nacionalne emisije. I što sad ECR radi u vezi sa ovim izvješćem? Odgađa e, stupanje na snagu i traži izuzeća. E, a ovo je zakon koji će biti e, koji će biti izvor, izvorni zakon kasnije kad bude trebalo primjenjivati i NCD. Dakle, moramo e, istovremeno misliti o jednom i o drugom izvješću. U tom smislu mislim da gospođa Gardini neće biti iznenađena kad čuje da ja kritički gledam na ovo izvješće. Ja naravno vrlo cijenim rad koji ste uložili, ali svejedno imam neka pitanja. Na primjer, zašto odgađate stupanje na snagu sa 18 na 24 mjeseca i također zašto u, predveđate iznimke u amandmanima 16 i 17. Mislim, e, želim postaviti i pitanje komisiji. Koje su posljedice tih iznimki, odnosno izuzeća? To me zanima, e, to me zanima da čujemo malo više od komisije, e, i prije nego što se upustimo u raspravu o ovim izuzećima, volio bih čuti od predstavnika komisije koji će biti učinak takvih e, izuzeća u odnosu na ono što želimo postići jer ne bi bilo dobro da na kraju imamo švicarski sir sa mnogo rupa e, i onda će se čuti e, pritužbe da je ovaj zakon teško primjenjiv. Da, to je vrlo teško kad imate zakon sa puno rupa kao švicarski sir. I još jedno pitanje komisije, mi pokušavamo uskladiti e, naše zakonodavstvo, ali istovremeno se pokušavamo uskladiti sa Amerikancima, to naravno nema nikakve veze sa TTIP-om. E, vrlo, vrlo je upadljivo da mi sad e, usklađujemo naše zakonodavstvo sa američkim E, naravno, e, priča se o tome da e, TTIP nema utjecaja na zakone koje mi donosimo. Ali evo, postavljam pitanje zašto se ne uskladimo, na primjer, sa Švicarskom, to je zemlja koja je vodeća kad je riječ o, o zakonodavstvu na ovom području, nego se usklađujemo sa Amerikom. I također bi i rok za stupanje na snagu mogao biti mnogo kraći. E, tu me dakle zanimaju objašnjenja i, i želim da e, čuti potvrdu da to nema nikakve, ama baš nikakve veze sa TTIP-om. Moram reći da sam sve skeptičniji što se tiče te argumentacije. Eto, da zaključim, veselim se vrlo zanimljivoj raspravi E, budite sigurni da ću se ja pobrnuti da budemo konzistentni e, u ovom e, izvješću sa onim što želimo postići direktivom NEC i za, veselim se konstruktivnoj suradnji sa izvjestiteljicom, ali budite sigurni ako se složimo o izuzećima i odgodi stupanja na snagu E, tu nam trebaju jaki argumenti za to, a do sada ih ja nisam čuo. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Evi. Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti izvjestiteljice na određenom poslu. Unatoč tome što u prijedlogu komisije nedostaju parametri poput emisija CO2 i najviše vrijednosti emisije onečišćivača, čini se da ipak predviđeni rokovi mogu omogućiti ostivanje novih standarda bez da se ugrozi industrija. Iz tog razloga ne uvjeravaju čak niti neki prijedlozi izvjestiteljice da se odgode rokovi, kao što ne uvjerava također ni redefinicija kategorija i nove granice koje su navedene u kategorijama 2 i 3. Međutim, možemo se složiti sa nekim amandmanima kojima se nastoji racionalizirati određene administrativne troškove, poput oni koji se odnose na razmjenu informacija između zemalja članica. Možemo podržati i zamisao prema kojoj će se homologacija zamijeniti jednim e, kodom koji će upućivati na bazu podataka i to će se očitavati putem prijenosnih četača i mi ćemo e, uložiti svoje amandmane i rado ćemo surađivati iako moram reći da se slažem sa zabrinutošću koju je iznio gospodin Eichhout odnosno više puta je navedeno pitanje prisutnosti utjecaja SAD-a u revizije ove direktive i to je e, strah i određena briga koju doista prepoznajem i kod sebe. Hvala. Sada gospođa Kostet. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Je voudrais d'abord féliciter ma collègue, madame. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Najprije želim zahvaliti gospođi Gardini i želim izraziti svoju podršku njezinom izvješću, općenito govoreći želim naglasiti nekoliko točaka. Najprije u području e, u željezničkom sektoru tu postoje rasprave u vezi sa razvojem željezničke mreže i ja sam osobito zainteresirana za to područje. Veliki postotak našeg željezničkog prometa je elektrificiran, ali e, preko 20% nije. Dakle, imamo još E, lokomotive koje nisu na struju, možda zbog nedostatka infrastrukture ili iz kojeg drugog razloga, u svakom slučaju još su u upotrebi lokomotive sa dizel motorima. E, njih se mora što prije naravno nadomjestiti zbog e, neonečišćivanja zraka i e, zbog smanjenja emisija i mi bismo htjeli Potači e, željeznički sektor, oni imaju poteškoća u razvoju usporedbi sa cestovnim sektorom. Želim privući pozornost kolega na sljedeće. Naravno da moramo postići napredak i da ne bismo trebali doći u situaciju gdje smo e, nekonkurentni u tom području, tako da me E, malo brinu članci 30, 31.4, 32, tu su rokovi prekratki po mom mišljenju, e, dakle rokovi u kojima se industrija, odnosno željeznički sektor moraju prilagoditi su problematični, oni su naravno nakon dugoročnih investicija koje su izvršili njima treba dati više vremena za prilagodbu. Mislim da tu moramo biti fleksibilniji i zato bih podržala prijedlog Elizabete Gardini eh, u, u vezi sa amandmanima 16 i 17. A sada što se tiče amandmana 57, tu komisija predviđa jedan prijelazni period od 12 e, do 18 mjeseci za zamjenu e, motora koji su trenutno na tržištu. Mislim da je taj period vrlo realističan i da im se mora dati vremena e, jer trebaju raspisati natječaj i tako dalje. Mislim da je rok koji je ovdje predviđen da zapravo realist, nije realno e, primjenjiv, mislim da bi taj rok trebao biti 18 do 24 mjeseci. E, to bi bio praktičan, pragmatičan pristup. Dakle, općenito govoreći, mislim da je kolegica Gardini odlično odradila svoj posao na ovom izvješću. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Šrajer Pjerik. Želim zahvaliti izvestiteljici e, u vezi sa e, na radu na ovom izvješću. E, neke stvari su već spomenuli moji kolege u vezi sa, na primjer, plovilima za unutarnju plovilu, plovidbu. To je područje vrlo važno za nizozemsku E, i pokušaj da se uskladimo sa američkim standardima, ako sam dobro shvatila, a ako sam dobro shvatila, onda ne želim uložiti amandman, ali ako želimo postići potpunu usklađenost sa Amerikancima, onda želim e, uložiti amandman jer su mi se obratili proizvođači sa e, nekim e, željama u vezi sa tim. Hvala lijepa. Sada mogu dati riječ predstavniku komisije, gospodinu eskoval Guerreru, koji će nam sada e, reći u ime komisije nešto u se sa izvješću, gospođe Gardini. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici na vrlo konstruktivnom radu koji je e, uložila i na vrlo vidljivim postignutim rezultatima. Trenutni prijedlog o kojem se raspravlja u zemljama članicama i u parlamentu je takav da rasprave pokazuju jedno izvjesno približavanje i mislim da bismo morali postići napredak i doći do jednog ambicioznog zakona koji će e, učinkovito zaštititi okoliš, ali ujedno i omogućiti e, industriji i korisnicima dovoljno vremena za prilagodbu. Postoji i drugi element, ima nekih točaka gdje bismo mi voljeli ostati otvoreni, a to ima veze osobito sa e, plovilima za unutarnju plovidbu, odnosno riječnu plovidbu, sa e, lokomotivama u željezničkom prometu, što je već spomenula gospođa Grostet, i e, u vezi sa klauzulom o reviziji. E, spominjane su izuzeća, prijelazni period i naši odgovori na ta pitanja e, su da tu treba voditi računa o količini tih proizvoda na skladištima. E, naravno, mi shvaćamo da neki zastupnici postavljaju pitanja kao što su zašto nije e, Zašto nije predviđeno predviđen takozvani retrofitting na primjer kad je riječ o emisijama e, teretnih vozila bismo mogli pogledati što je tu moguće u području retrofittinga Dakle, kako možemo doći do zajedničkih kriterija koji bi nam e, omogućili naknadnu ugradnju e, nove tehnologije, to je dakle te, retrofitting, naknadna ugradnja nove tehnologije. A što se tiče usklađivanja sa američkim standardima, mislim da je pretjerivanje reći E, da e, je model koji slijedimo američki model, neke njihove standarde smo e, prihvatili jer nam se čine korisnima, ali to na primjer nije slučaj kod nanočestica jer mislimo da u američkom zakonodavstvu nema dovoljno, nije dovoljno, to područje nije dovoljno pokriveno tamo gdje su standardi dovoljno visoki i gdje je to bilo moguće i gdje je to bilo vrlo praktično, eh, mi smo upotrebili neke američke standarde jer su bili praktični, ali to ne znači da smo to eh, učinili u svim slučajevima. Što se tiče procjene učinka, prije nego što počnemo sa raspravama o TTIP-u, mi smo zapravo pogledali koji su standardi jednostavno najprimjereniji. Želim vas također informirati da koliko ja znam nije bilo rasprava u ovom sektoru o e, standardima u okviru e, pregovora o TTIP-u. Dakle, ovdje se radi o razinama emisija i zaštiti europskih građana. Hvala lijepa. Sada riječ dajem izvjestiteljici gospođi Gardini e, za završno izlaganje. Hvala gospodine predsjedniče želim zahvaliti svim kolegama koji su uzeli riječ, e, počevo od izvjestitelja u Sjeni s kojima smo kao što je rečeno, započeli vrlo konstruktivno i pragmatično raditi i tu se ostvarila dobra suradnja. Mislim da svi težimo istom cilju što je podsjetio i predstavnik komisije, odnosno želimo uvesti zakonodavstvo kojim ćemo zaštititi okoliš, zdravlje i jedinstveno tržište. Nalazimo se u gospodarskoj situaciji koja to iziskuje kao apsolutni prioritet. moramo moći postići najveću moguću razine zaštite okoliša i zdravlja. Pri tome nam prioritet trebaju biti konkretno zdravlje i okoliš. Međutim, treba imati u vidu činjenicu da je ovdje riječ o vrlo e, raznorodnom sektoru, vrlo složenom sektoru koji je ukupno gledano već i smanjio dio onečišćenja mu se može pripisati. Dakle, s obzirom na to, postoje tu drugi sektori koji bi mogli dati značajni doprinos e, održavanju kvalitete zraka, jer ovdje u ovom sektoru imamo smanjenje onečišćenja zraka koje dolazi do um, čak 90-95% i tu govorimo o nekim rubnim brojkama, no budući upravo da se radi o rubnim brojkama trebamo izbjeći postizanje ono kritično, ono kritičnog učinka po okoliš. Kada je riječ o željeznicama, u Italiji 80% željezničke mreže je elektrificirano i to je svakako unutar europskog prosjeka, ali još imamo onih 20% dizel pogonskih strojeva i ti se kreću sekundarnim kolosijecima, naročito planinskim kolosijecima, gdje elektrifikacija nije vrlo često moguća, a nametanje elektrifikacije bi značilo potpuno ukidanje željeznica i zamjenu iste cestovnim prijevozom i prometom, e, što bi izazvalo daleko sežnije posljedice. Dakle, trebamo investirati na nečemu, ali to treba činiti tamo gdje ćemo doista ostvariti rezultate. Evo, mislim da svi prijedlozi vrijede pozornosti i dodatno razmatranje i tu se nadovezem i na e, riječi kolege iz e, socijalista i demokrata koji kaže da bi trebalo predvidjeti sedam godina umjesto deset e, i to treba detaljnije, konkretnije sagledati jer ako je bolje sedam godina umjesto deset godina onda je to u redu, no ipak uzmimo si vremena za e, promišljanje o svim e, konkretnim prijedlozima koje smo čuli danas, zato jer je riječ o jednom e, konkretnom svijetu i sektoru kojim se bavimo. I ja naravno sam spremna Znači pravu mjeru u ovoj uredbi, naravno koliko je to moguće u ljudskim e, okvirima i naravno odrediti i odgovarajuće rokove. Govorimo tu o vrlo posebnim, specifičnim e, sektorima i o strojevima koji imaju dugi životni ciklus, ali također kao što sam spomenula to je vrlo raznorodan e, sektor gdje imamo i različite vjekove trajanja i zbog toga u ovim preostalim danima i tjednima trebamo razmotriti sve slučajeve od slučaja do slučaja kako bismo ostvarili odgovarajuće ciljeve jer tu govorimo i o proizvođačima i ne znam jesam li dobro shvatila ono što je rekao kolega iz ECR-a koji je spomenuo nedostatak procesa uređenja za vijek trajanja strojeva. Mislim da je to nešto o čemu valja voditi računa jer mi možemo uvesti propise za proizvođače, ali ako nametnemo prekratke rokove mogli bi se naći u situaciji kao što se već ponegdje i događa da ćemo produljiti vijek trajanja jednom voznom parku koji onečišćuje u velikoj mjeri i time ćemo polučiti zapravo suprotan učinak. Neću sada odgovarati svima pojedinačno. Zabilježila sam si sve prijedloge i o tome ćemo voditi računa u narednim danima i tjednima u našem radu. Evo ovime ću završiti i želim zahvaliti svima, a nama e, želim uspješan rad. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 4. lipnja, zatim e, Glasovanje u odboru ENVI o mandatu održat će se 15. srpnja, a glasovanje u odboru ENVI o e, cjelokupnom izvješću Dakle, datum za to ćemo priopćiti kasnije. Evo, e, prekinut ćemo sada na dvije minute, onda prelazimo na glasovanje. Dear uh, Možemo započeti s glasovanjem. Prva točka na dnevnom redu, a to je točka broj 6, prigovor u skladu s člankom 106. poslovnika, uklanjanje određenih aromatičnih tvari iz potpisa Unije. No, imamo jedno glasovanje, otvoran glasovanje. We wait, okay. Pričekat ćemo malo. Because someone need the voting cards, but okay. Neki još traže svoje glasačke kartice. Ok, avete votato tutti? Il voto è... Jeste li svi glasali?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 sedmu točku dnevnog reda, a to je uspostava i djelovanje pričuva za stabilnost tržišta sustava Unije za trgovanje emisijama u stakleničkih plinova izmjene direktive 2003 kroz 87. To je glasovanje o sporazumu, naravno poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Votiamo adesso il eh, rapporto. Glasujemo sada o izvješću gospođe Herans Garcia. To je izvješće o najvećim dopuštenim razinama radioaktivnih eh, kontaminacija u prehrambenim proizvodima nakon nuklearne nesreće ili koje, bilo koje druge radiološke opasnosti. Počinjemo sada e, s kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. adesso l'emendamento Prelazimo na amandman 66, kolegice Riva Zid, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 112. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 115, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71. Ponavljam, 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera.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 Emendamento 79. Della... Amandman 79, kolegica Rivazi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandmani 18.81, identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 82, prvi dio a to se dodaje kompromisom amandmanu treći, naročito riječi particularly of the most vulnerable segments of society. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 92. Ne, ispričavam se. 92. Amandman 92. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Socijalisti su se ostali bez ruku iz nekog razloga. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 96. Tko je za? Protiv?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 Avete votato tutti? Il... Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31 i 32 su istovjetni, dakle glasujemo skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzirani usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 38. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 41 koji je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 47, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 45, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 48, tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 53. Tko je za?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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57, tko je za, protiv, provjera. Tutti je favore. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65, s usmenim amandmanom Pučana. Ako ima Imali prigovora usmenom amandmanu, ako ne možemo glasovati o njemu, nema prigovora, dakle, ko je za? Protiv? suzrčani, usvoje se. Sada elektroničkim putom eh, o ovako izmijenjenom nacrtu. Otvoram glasovanje. Jesu li glasovi svi? Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Glasujemo sada o zakonodavnoj rezoluciji ovako izmijenjenoj. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. we have finished our vote. And now I... Završili smo glas, sa glasovanjem i zahvaljujem kolegama koji su glasovali i sada ćemo pričekati da svi izađu koji ne žele ostati i prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to su izvješća o resursnoj učinkovitosti i prijelazu na kružno gospodarstvo. To je točka broj 9 našeg dnevnog reda. Odmah ću dati riječ izvjestiteljici gospođi Pjeti Kajnen. Ona će nam iznijeti svoje komentare o uloženim amandmanima. Gospođo Pjeti Kajnen, izvolite. Hvala uh, <clears throat> I Hvala. Želim zahvaliti svim zastupnicima koji su uložili svoje amandmane. Kao što znate imamo podučak, podugačak popis amandmana, okupno 400. No, oni se mogu svesti na određeni broj područja. Za početak moram reći da imamo ilaženja u mišljenjima kada je riječ o definiciji nedostatnih resursa. Neki bi htjeli nešto slabiju definiciju, a drugi bi htjeli da ona bude stroža i jasnija od onoga što se koristi u ovom nacrtu izvješća. Drugo, i to je također prisutno u različitim dijelovima izvješća, je e, pitanje je treba li poduzeti zakonodavno djelovanje ili dobrovoljno djelovanje i to moramo riješiti pregovorima. Osobno smatram Da, kao što ne funkcionira dobrovoljno plaćanje poreza. Onda mm, kada bismo omogućili tako ravnopravno svim uključenim stranama, to ne bi toliko bilo uspješno. Zatim imamo amandmane koji se odnose na kvalitetu radne snage i na potrebu obrazovanja i dalje edukacije, naročito trebamo ložiti u to područje. Imamo tu napomene o pokazateljima, odnosno indikatorima i o tome trebaju li biti obvezujući ili ne i također o tome kako to treba razraditi dodatnim podpokazateljima. Ja bih bila sklonija tome da imamo općenitije pokazatelje za usklađivanje umjesto da se e, spominju posebno voda i drugi važni pokazatelji dakle u odvojenom dijelu. Zatim smo imali raspravu o ciljevima, trebaju li oni biti obvezujući ili ne. I budući da je vođenje računa o pokazateljima malo poput računovodstva, naravno da ako se to provodi onda to mora biti obvezujuće za sve i imate dogovorene kriterije o tome kako se to radi jer inače nema nikakvog smisla uvoditi propise, a um, u određenim slučajevima možemo dopustiti i dobrovoljno pridržavanje. Imamo amandmane o ključnim sirovinama i to je zapravo pitanje sklonosti. Dakle, hoćemo li spomenuti određene kritične sirovine, i hoćemo li ulaziti u detalje o održivim zgradama i o održivim e, namirnicama. E, s obzirom na ograničen prostor kojim raspolažemo, ja sam e, zauzela jedan općenitiji pristup mjesto da sam ulazila u detalje, no čini se da naravno u načelo ako ste spremni to učiniti ja neću imati ništa protiv toga. Zatim Imamo niz amandmana koji se odnose na opasne tvari i ciljeve u vezi sa uklanjanjem i zbrinjavanjem otrovnih kemikalija. I tu amandmani idu u dva različita smjera. I kao što se moglo predvidjeti imamo veliki broj amandmana koji se odnose na nultu proizvodnju otpada i e, na direktivu o otpadu. I posljednja moja napomena se odnosi i na direktivu o ekodizajnu. No, Imamo čitav niz amandmana koji bi se mogli podvesti pod istu kapu u velikoj mjeri. Imamo neka laženja u mišljenjima, imamo neke usklađenosti, neka približavanja. I tamo gdje ima takvih e, približavanja mogli bismo izraditi dobre kompromisne amandmane. Idući četvrtak e, ćemo imati sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni i tu ćemo nastojati e, razraditi e, sveobuhvatne kompromisne amandmane. Ja ću rado odgovoriti na sve vaše prijedloge, pitanja i kritike u ovoj fazi. Hvala vam. Hvala na vašem uvodnom izlaganju. Možemo započeti sa raspravom. Prvo dajem e, riječ izvjestiteljima u umjesto gospodina Paolučija, riječ ima gospodin Zofoli. Hvala, ja zamjenjujem gospodina Paolučija. A on će pregovarati o amandmanima i o kompromisnim amandmanima. Imam četiri opće napomene i zatim imam neka razmatranja o dijelu koje se odnosi na otpad i na energetsku učinkovitost gradarstva. povjerenik Šeščović je potvrdio da do 2015. bi trebalo izraditi prijedlog e, direktive za ekokompatibilnu izradu uređaja koji troše energiju. Evo, prvi zahtjev koji želimo uputiti je da se u ovu e, reviziju direktive uključe ne samo proizvodi koji su povezani s energetikom, nego i građevinski materijali, e, namještaj i odjeća, evo samo da navedem neke primjere, a također i drugi zahtjev koji želimo uputiti, jest da tijekom revizije komisija razmotri mogućnost određivanja najnižih pragova za reciklirane materijale i sirovine za iskorištavanje u proizvodnji novih proizvoda. Zatim imamo još jedno razmatranje koje se odnosi na otpad iz pomorstva, dakle u skladu sa e, sastankom na vrhu Rio plus 20 želimo pozvati Europsku komisiju da odredi jedan obvezujući cilj za takvu vrstu otpada, odnosno smanjenje od 50% do 2025. godine i da se izbjegne i zabrani bilo kako odbacivanje u more plastičnog otpada i da se provede Međunarodna konvencija Marpola za e, sprječavanje onečišćenja koje proizročuju brodovi. Također e, imamo još jedno općenito razmatranje, odnosno pozdravljamo to što e, će se potpunosti provesti postupno korištenje sirovina, naročito drva, ali pri tome tražimo da se obrati posebna pažnja na industrijsko korištenje biomase i na hirarhiju u upravljanju otpadom, a pri tome treba dati prednost sektorima koji donose najveću dodanu vrijednost. I na kraju podržavamo uvođenje obveznih pokazatelja koji bi smatramo trebali ne samo mjeriti općenito potrošnju resursa, nego bi i izričito trebali mjeriti e, ugljični otisak, vodeni otisak, e, otisak i također utjecaj upotrebljenih materijala na e, tlo i pri tome treba voditi računa ne samo o ekološkoj održivosti, nego i o gospodarskoj, društvenoj i tehnološkoj održivosti takvih postupaka i također smatramo da bi se Europska unija trebala sporazumjeti sa trećim zemljama putem međunarodnih konvencija kako bismo provjerili da standardi koje primjenjujemo budu jednaki za sve kada je riječ o korištenju pokazatelja za učinkovito korištenje resursa. Kada je riječ o eh, otpadu, iznijeli smo različite prijedloge koje ću sada zaž, sažeti. Dakle, eh, tražimo da eh, zabrana odlaganja biorazgradivog otpada bude uvedena od 2020. godine i od istog datuma tražimo da e, komisija uvede obvezu razvrstavanja biorazgradivog otpada i da razmotri mogućnost e, uvođenja razvrstavanja otpada e, za građevinski otpad i otpad od rušenja zgrada također za tekstil i krupni otpad. Također tražimo od komisije da do kraja godine iznese zakonodavni prijedlog kojim će se utvrditi europski cilj od najmanje 70% koji treba ostvariti do 2030. godine za recikliranje i pripremu za oporabu um, komunalnog otpada. Taj se cilj treba je temeljiti na jednoj zajedničkoj metodologiji izračuna na europskoj razini i vratimo se deponijima. Priznajemo da neki otpad se ne može odložiti na deponijima i zbog toga tražimo da se do 2030. godine uvede zabrana osiguranja nerezidualnih otpada koji međutim ne mogu prijeći 5% od ukupne proizvodnje otpada, ukupne količine. E, kada je riječ e, o učinkovitom korištenju resursa u zgradarstvu tražimo da Europska komisija e, predvidi i ciljeve i također e, hologram sa e, srednjoročnim ili dugoročnim ciljevima za održive zgrade na razini Europske unije i da zemlje članice razrade dodatne pokazatelje, normative i metodologiju za prostorno i urbanističko planiranje. U tom smislu potrebno je razraditi jedan pristup koji će omogućiti ekološku, ali i gospodarsku i socijalnu održivost takvog planiranja. I opet kada je riječ o resursima u zgradarstvu, treba poticati oporabu i recikliranje resursa, zabranama odlaganja u deponije, građevinskog otpada i otpada od rušenja zgrada do 2030. godine i to treba biti popraćeno jednom dugoročnom i usklađenom strategijom na europskoj razini za obnovu postojećih zgrada i u tom smislu je važna i uloga zemalja članica od kojih tražimo da usvoje inicijative ne samo iz poreznog područja nego i u smislu administrativnog pojedostavljenja čime će se potaknuti učinkovita obnova zgrada. I još e, na kraju želim dodati da je izvjestiteljica u svojem prijedlogu spomenula neobjavljivanje priopćenja o održivim prehrambenim e, proizvodima. Tu e, mislim na bacanje hrane, dakle u smislu zabrane bacanja hrane mi tražimo da se ovaj prijedlog objavi do kraja godine i da zada jedan cilj za smanjenje bacanja hrane E, ukupne količine za najmanje 30% do 2025. godine, no ipak e, smatramo i svjesni smo činjenice da ove mjere i da će kružno gospodarstvo biti uspješni jedino ako budu popraćeni edukacijom, e, obrazovanjem, usavršavanjem i sudjelovanjem naših teritorija, regija, gradova, općina i udruga građana. Također, treba ulagati u obrazovanje i profesionalno usavršavanje kako bismo raspolagali dobrim e, stručnjacima, dakle arhitektima, građevinarima i drugima koji će moći unijeti e, svoje znanje i svoje oduševljenje u ovaj prijedlog. Hvala vam. Hvala gospodin Demes Makrema riječ. Eh, Hvala vam lijepo predsjedatelju. Imamo mnogo amandmana i to pokazuje koliko je važna ova tema kad samo pomislimo na čitav niz sastanaka konferencija, radnih doručaka i različitih stajališta koja su objavljena na ovu temu. Rasprava o kružnom gospodarstvu uistinu je važna kako unutar našega parlamenta, tako i izvan njega. Drago nam je što će ovo stoga biti strateškom mišljenje o kojem ćemo moći razgovarati i na plenarnoj sjednici prije e, ljetne stanke. Mnogo je različitih pitanja obuhvaćeno ovim mišljenjem i važno je da ostanemo usredotočeni. Ovaj projekt mora biti ambiciozan, ali istodobno i realističan i jasan. Moramo objediniti snage kako bismo mogli odaslati jasnu poruku. I to treba imati na umu kad budemo podnosili prijedloge kompromisa izvjestiteljici. Po mom mišljenju postoji pet stvari koje bi ovdje trebalo iznijeti. Prije svega prelazak na kružno gospodarstvo je doista potreban kako bi naše gospodarstvo bilo održivo i kako bi moglo nastaviti postojati. Europsko gospodarstvo uvelike ovisi o uvezenim resursima, a naše prirodne resurse vrlo brzo trošimo recikliranje, ponovna uporaba i slično ne samo da pomaže održavanju okoliša, već je sve to nužno ako doista želimo dalji napredak našega gospodarstva. Potom važno je osigurati dugoročnu stabilnost i sigurnost, potak razvoj novih poslovnih modela kako bi europsko tržište postalo privlačno za eh, korištene resurse, dakle resurse iz druge ruke. Potom učinkovitost resursa, to je doista vrlo složeno pitanje, mnogo toga je ovdje relevantno, ali važno je imati na umu naš glavni cilj, a to je da pribavimo usporedive, jasne i točne podatke. Pokazatelji moraju biti takvi da ih je moguće provesti i ne smiju dovesti do novih oblika administrativnog opterećenja. 30% povećanje, 30% povećanje učinkovitosti resursa do 2030. godine je zahtjev koji sam osobno iznio a jednako tako tražim i razumne politike e, u pogledu održivosti. Naime, čini mi se da imamo mogućnost i za daljnje proširenje e, propisa vezanih uz ekološko dizajn. E, doista je važno i da je u tom području E, ostvarimo napredak. I na kraju kada je riječ o otpadu, o paketu vezanom uz otpad, e, sudjelovao sam u tiskovnoj konferenciji sa izvjestiteljicom i drugim e, izvjestiteljima u Sjeni, gdje govorimo o usklađivanju metoda prikupljanja podataka, poštivanju hijerarhije recikliranja, i minimalne standarde e, za kojima treba inzistirati. Dakle, radujem se daljem nastavku rada na ovoj temi s izvjestiteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam lijepo, gospodin Gerbrandi. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i gospođi Pitikajnen na izvrsnom izvješću. Uistinu u ovom parlamentu tu imamo snažne stavove u pogledu kružnog gospodarstva i mene to ne iznenađuje. Teško da možete vidjeti temu u kojoj su gospodarski rast i zaštita okoliša tako blisko povezani kao kad se govori o kružnom gospodarstvu. Ako pogledamo prvobitni prijedlog komisije u pogledu paketa vezanog uz otpad, e, možemo vidjeti koliko je velika gospodarska važnost ovog dosjea koji dolazi iz glavne uprave za okoliš. E, Europska komisija kaže da europski poslovni subjekti godišnje mogu uštedjeti više od 600 milijardi eura ako naprave taj korak prema prema kružnom gospodarstvu i da bi gospodarstvo Europe moglo porasti za 3,9% BDP-a, to su doista izvanredno velike brojke. No, unatoč tome, većina ljudi na ovu temu gleda kao na pitanje kojim se bave oni koji se bave zaštitom okoliša. E, jest, to jest pitanje ekologije, ali možemo tu imati i goleme gospodarske učinke. I zato je možda neobično da je Junkerova komisija odlučila povući paket vezan uz otpada. Jedini zakonodavni dio sveukupnog paketa. U Europskoj uniji e, mi smo uvelike ovisni o svemu što dolazi iz trećih zemalja, dakle o resursima, jer samo 30% resursa koje koristimo e, nalazi se unutar Europske unije. Glavni problem nije visoka cijena resursa, e, to je izazov, ali E, poslovni subjekti s time se dobro nose. Najveći problem je velika fluktuacija cijena, bilo da je riječ o biološkim resursima ili pak drugim materijalima, cijena, e, cijene toliko fluktuiraju da to predstavlja pravu noćnu moru za svako poduzeće. Mi taj problem možemo riješiti prelaskom na kružno gospodarstvo i zato e, to kružno gospodarstvo ima veliku važnost i za e, samo gospodarstvo i za ekologiju. Nekoliko napomena vezano uz prijedloge koje iznosi Sirpa, moj klub zastupnika smatra da je iznimno važno koristiti gospodarske instrumente mnogo više nego što sada činimo, da moramo stvoriti tržište za sekundarne materijale, a to možemo učiniti recimo promjenom u pogledima. Umjesto da se oporezuje rad, može se oporezovati resurse i slično. Dakle, postoje tu različiti elementi kako možemo stvoriti tržište za sekundarne sirovine. E, prije nekoliko godina u vlastitom izvješću vezanom uz e, učinkovitost resursa, govorio sam o tome da treba smotriti, e, stvoriti tržište za E, otpad i one države koje imaju dobro organizirano upravljanje otpadom moraju moći mnogo lakše seliti taj otpad iz jedne zemlje u drugu onda gdje je on potreban. Neću sada ulaziti u pojedinost znanosti kao što su pitanja ekološkog dizajna i neke druge stvari koje su iznimno važne, no važno je da u godišnjem postupku europskog semestra također snavimo mnogo veći naglasak na kružno gospodarstvo, to je nešto što u ovogodišnjim izvješćima u potpunosti nedostaje. I na kraju, mi se dobro usredotočavamo na pojedine proračunske stavke i dobri smo kad treba pokrenuti neke projekte uključujući i u okviru Junkerovog plana investicija. Međutim, važno je da se usredotočimo i na druge proračunske stavke i na druga buduća ulaganja iz EFSA, eh, eh, e oprostite. Dakle, važno je da budemo mnogo dosljedniji u provedbi ove politike. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljici i radujem se daljnjoj dobroj suradnji kako s njom, tako i s ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam lijepo, gospođa Konečna. Hvala. Za početak želim zahvaliti izvjestiteljici. Znam da ovo zacijelo nije bila jednostavna zadaća jer morala je u svoje izvješće uključiti ne samo naša izvješća, već i ono što su predlagale pojedine države članice, među kojima nema jedinstva jer su njihovi interesi različiti. Na samom početku moram reći kako mislim da bi naši ciljevi trebali biti realistični. Ti ciljevi trebali bi se temeljiti na znanstvenoj analizi, ali jednako tako moraju biti ostvarivi. Po mome mišljenju, cilj od 70% za recikliranje je previsok i mislim da o tome treba dodatno razgovarati. Također bih voljela da komisija podastre nove ciljeve koji će biti ambiciozniji i to u drugim područjima, ne samo u području recikliranja. Recimo, voljela bih kada bi ovdje uključili i komercijalni otpad i industrijski otpad, a ne samo e, komunalni otpad. Naravno, mislim da je važno ograničiti otpad i da je recikliranje jedini način da ostvarimo održivo gospodarstvo, ali moram naglasiti da će to uvelike ovisiti o tome na koji način sročimo pojedine ciljeve. Znači, ne možemo samo imati e, lijepe tablice na e, papiru, već je važno da ti ciljevi budu doista ostvarivi. E, također podupirem ideju vezanu uz biološki otpad. Nadalje, upotreba otpada za stvaranje energije po mom je mišljenju iznimno važna. Znam da postoji mali broj e, mojih kolega koji to podupiru, ali moramo biti realistični. E, realnost je realnost i teško ćemo ostvariti savršeno kružno gospodarstvo. U ovome trenutku ne možemo se niti pri, približiti tom savršenstvu od 100%. Znanstvene spoznaje važne su, a ni pristup pojedinih država E, članica ne dopušta ostvarenje 100% kružnog gospodarstva, no važno je da učinimo ono što možemo. Ja mislim da korištenje otpada za stvaranje toplinske energije i električne energije sasvim sigurno jest nešto što e, treba biti prisutno u našem društvu. Naravno, ne možemo otpadom u potpunosti zamijeniti primarne resurse, ali moramo istražiti potencijal korištenja otpada u tu svrhu. Dakle, ihvaćam da je potrebno spaljivati otpad, no neke države članice godinama, već čitavim naraštajima e, koriste e, otpad za, e, kao izvor za stvaranje energije i mislim da to ne možemo samo tako odbaciti. E, također e, moramo dobro definirati što je to otpad od hrane, jer u ovom trenutku otpad od hrane predstavlja problem, ali nemamo niti jasno definirano što je to. Moramo vidjeti je li važno napraviti razliku između otpada koji dolazi od životinskog podrijetla i od biljnog podrijetla i trebali razdvajati otpad od hrane i druge vrste biljnoga otpada. U svakom slučaju podnjela sam nekoliko amandmana. Jedno od ključnih područja je pitanje graditeljstva, obnove zgrada i građevinskih materijala. Moramo pomno razmisliti koji će biti naši ciljevi u tom pogledu vezano uz, do, uz rok do 2025. i 50. godine. Potom pozvala bih komisiju da razmotre gospodarske e, strukture država članica i njihove zasebne potrebe. Na kraju želim vas podsjetiti da se često žalimo o tome kako je zakonodavstvo loše sročeno, no unatoč tome i sami činimo iste greške. Pa bih stoga htjela zamoliti komisiju da vrlo jasno odredi što sve smatra otpadom, otpadom koji može poslužiti kao resurs također treba definirati i pojam sekundarnog resursa ili sekundarne sirovine jer i to je pojam koji se pojavljuje u prijedlogu komisije. E, važno je uložiti napore da definicije budu jasne, dakle definicija pojma otpad i da se odlučimo za pristup koji će smanjiti administrativno opterećenje. Dok ne odredimo o čemu zapravo govorimo i to na jasan, razumljiv način, dok ne razjasnimo neke pojmove koje ovdje rabimo, nikada nećemo uspjeti ništa uskladiti, a osobito ne ostvariti svoje ciljeve i ambicije. Hvala. Hvala vam. A sada gospodin Eichhout. Zahvaljujem predsjedatelju prije svega, ispričavam se u ime gospodina Trmesa koji danas nije mogao doći, pa ću ga ja sada zamijeniti, no nije mi uopće žao što ga moram zamijeniti vezano uz ovu temu, e, pa mi je drago što mogu danas govoriti umjesto njega, ali nemojte mu to reći. E, prije svega zahvaljujem izvjestiteljici na sjajnom radu i na radu na amandmanima, za koje smo znali da ćete to odlično odraditi, i ovdje vidimo cjelokupno izvješće što je važno jer naravno u amandmanima je teksta vrlo malo pa se tamo ne može vidjeti sve no nastojimo izraditi jedan sveobuhvatni i ambiciozni prijedlog e, tako nam je to rečeno u tom smislu zahvaljujem i komisiji što je toliku pozornost poklonila ovoj temi u prošlu jesen čuli smo glasine da komisija nastoji povući ući znači zakonodavni dio ovoga prijedloga i mnogi novinari su me pitali o tome i rekli su mi pa mi nemamo pojma o čemu se to zapravo radi. Mi smo u ovoj prostoriji dugo vremena govorili o kružnom gospodarstvu, ali u vanjskom svijetu mnogi nisu znali ništa o tome i bilo je teško da se o pojmu kružnog gospodarstva počne govoriti i pisati u novinama, no danas velike važne novine pišu o kružnom gospodarstvu, pa eto zahvaljujemo komisiji što je skrenula pozornost na ovo pitanje prije prijeteći da će zapravo povući taj prijedlog. A sada je prijedlog još ambiciozniji. Ja mislim da će ovo izvješće biti ključno i za komisiju da vidi što mi kao parlament očekujemo od jednog ambicioznijeg prijedloga e, komisije kakav smo tražili. Što se tiče samoga sadržaja, e, drago mi je i ono što e, smo čuli, dakle da treba pogledati i što prethodi i što se događa nakon e, određenog procesa. Dakle, ne govorimo samo ovdje o propisima vezanim uz otpad, nego i u svemu onome prije i poslije toga. Naravno, ključno je imati dobro zakonodavstvo vezano uz otpad kako bi se radilo na prevenciji smanjenju otpada i e, ponovnom korištenju e, otpadnih predmeta. Naravno, ciljevi e, vezani uz recikliranje su bije, bili dijelom paketa o otpadu, važno ih je zadržati. E, kolega je govorio o spaljivanju. Mislim da je važno reći da ne želimo da dođe do spaljivanja otpada koji se može reciklirati. I to je ključno. Dakle, zabranjujemo odlaganje e, i ono što bi se onda moglo dogoditi je da se sve odveze na spaljivanje i to se vidi u mnogim zemljama. Smanjuju se količine koje se odlažu, ali e, ne dolazi do povećanja recikliranja, već dolazi do povećanja spaljivanja. Evo, ja dolazim iz Nizozemske, mi smo sjajni u spaljivanju. U Ujedinjenoj kraljevini se događa isto to, ali to nam neće pomoći i doista se moramo pobrinuti da se ne spaljuje otpad koji bi se mogao reciklirati. To je iznimno važno naglasiti. Što se tiče procesa koji tome prethode, važno je naglasiti važnost ekološkog dizajna i važnost zamjene i izvjestiteljica je također o tome govorila. Postoje različita mišljenja o toj temi, ali iznimno je važno da se pobrinemo da ako želite ponovno rabiti e, Mm, neke otpadne predmete ili ih reciklirati. Moramo se pobrinuti da oni ne sadrže opasne tvari. Neke tvrtke sada naprosto e, koriste upravo ovo kako bi e, utjecali na naše zakonodavstvo vezano uz rič. E, dakle, oni kažu rič je previše restriktivan. Ne, nije tako. Samo treba naglasiti da je važno da opasne stvari ne idu u one stvari koje se mogu reciklirati, jer to će nam pomoći da ostvarimo bolje rezultate s recikliranjem. I samo još jedan odgovor na kolegi koji je govorio e, vezano uz e, Schengen, e, moram reći da se divim koliko ste uporni vezano uz to pitanje, to ste već predložili u svom nacrtu izvješća, pa smo se tog uspjeli srećom riješiti, evo sad pokušavate to ponovno uključiti, a ja ću se pobrinuti da to ponovno ne, uklju, ne uđe u konačno izvješće. E, hvala vam lijepo. Hvala i vama, gospodin, gospođa, oprostite, Pedičini. Slažem se sa svime što je rekao gospodin Eichhut, e, naročito kada se nadovezuje na riječi kolegice Konečne. I mi se slažemo da treba u potpunosti ukinuti spaljivanje. Ne postoji jedna srednja faza, jedna prijelazna faza gdje su predviđeni poticaji za spaljivanje. Naravno, smanjuje se broj odlagališta, ali uvećava se ono, onaj dio što se spaljuje, a znamo gdje to završava. Kada je riječ o prvoj točki, mi od samoga početka smatramo da treba e, smanjiti ulazni dio u kružno gospodarstvo, odnosno sva fosilna goriva koja treba okloniti ako želimo pokrenuti pravo kružno gospodarstvo. Ako želimo doista izmijeniti svoje gospodarstvo kako bi ono postalo kružno, onda trebamo ukinuti sve e, subvencije izravne ili neizravne fosilnim gorivima, dakle koji štete tom cilju. Nemoguće je razmišljati o borbi protiv klimatskih promjena ako ne smanjimo subvencije za fosilna goriva. Ja inače ne volim govoriti o Italiji, ali želim navesti ovaj primjer zato jer je pozitivan. Mi u Italiji u našem računu za energiji plaćamo jedan e, doprinos za obnovljive izvore u iznosu od 6 milijardi godišnje, a od toga samo se 10% isplaćuje za solarnu vjetroenergiju i geotermalnu energiju. Preostalih 20% plaćamo plaća se za poticaje spaljivanju kao da je to obnovljiva energija, a 70% se izdvaja za vađenje nafte kao da je to obnovljivi izvor energije. Dakle, počnemo od toga sa uklanjanjem ovih dvoličnosti, a onda ćemo moći govoriti o kružnom gospodarstvu. Kada je riječ o prijedlogu izvjestiteljice, on ide u pravom e, smjeru, zato jer potiče korištenje recikliranih proizvoda smanjenjem recimo PDV-a na reciklirane proizvode i poziva na porezne olakšice za onu industriju koja koristi reciklirane materijale i također želi nagraditi one koji e, proizvode sa manje novih sirovina i više recikliranog materijala. Dakle, u skladu s time tražimo da se uvede jedan, e, jedna oznaka izvornosti i održivosti svih sirovina i također tražimo dojeni cilj za oporabu materijala kako bi se spriječilo i smanjilo proizvodnju otpada. Sektor oporabe ima ogromne potencijale kada je riječ o gospodarstvu, društvu i e, ekologiji. Dakle, veliki dio E, otpada koji završava na odlagalištu moglo bi se oporabiti i to naravno znači i manje onečišćenja i više radnih mjesta. To bi treba pridodati jedan ambiciozan cilj za recikliranje za koji smatramo da je ostvariv. Iako se u, glavnom e, slažemo sa kolegicom Konečnom koja smatra da treba e, zadati ambiciozne ali realistične ciljeve, ali slažemo se sa prijedlogom izvjestiteljice od 70% i tražimo ukidanje E, spaljivanje i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada i e, do 2020. godine i svih otpada do 2030. godine i u tom smislu sve zemlje članice bi trebale primjenjivati poreze za odlaganje na odlagališta i za spaljivanje otpada. I kao što je e, navedeno u početnom prijedlogu parlamenta, slažemo se s činjenicom da sektor građevinarstva ima ogromnu ulogu u kružnom gospodarstvu i u tom smislu tražimo od komisije da izradi prijedloge za podizanje ekološke vrijednosti djelatnosti građevinarstva i za podizanje kvalitate zgrada. No gdje to nije moguće, treba omogućiti razgradnju zgrada koja će omogućiti oporabu takvih građevinskih materijala i tražimo da zemlje članice otvrde nacionalne obvezne planove za zbrinjavanje otpada iz građevinarstva. Naravno, spremni smo e, surađivati sa izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u kako bismo dovršili na najbolji mogući način ovo izvješće. Hvala. Hvala vam lijepa, sada Sad možemo e, preći na daljne točke dnevnog reda. Moramo završiti sa našim sastankom 17.30 jer imamo zajednički sastanak sa odborom AGRI. E, i zato vas molim da smanjite vrijeme svojih izlaganja, pokušajte trajati do dvije minute. Gospođo Grostec, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti gospođi Pjeti Kajnen na e, odrađenom poslu. Kružno gospodarstvo danas je doista vrlo bitna tema jer nalazimo se u prijelaznom periodu i što se tiče energetike i što se tiče našeg gospodarstva. Dakle, mi sad možemo stvoriti jedan model kružnog gospodarstva, ali moramo požuriti i moramo izvršiti pritisak na Europsku komisiju kako bismo uspjeći, uspjeli postići ciljeve koje smo si postavili u sedmom akcijskom programu za okoliš. E, jer to su E, ciljevi koji se tiču gospodarstva i rasta u strategiji za 2020. Moramo karmonizirati metode u prvom redu kako bismo e, imali najprije statističke podatke koji reflektiraju stvarnu situaciju na terenu, ali također moramo i i e, povećati e, recikliranje neopasnog otpada, kako industrijskog, tako i komunalnog. Kad govorimo o kružnom gospodarstvu, a čula sam e, kako kolege govore o tome da moramo prestati spaljivati. Da, to je točno, ali e, u jednom trenutku se ima trenutak koji je postao otpad, koji je jednom možda već recikliran, ali nakon e, što je već jednom recikliran, više ga se ne može reciklirati. U tom trenutku će vam možda ipak trebati spaljivanje. Mislim da je to e, teško pitanje. Moramo osigurati da e, se pogoni za spaljivanje ne e, onemogućuju, oni nisu dobre rješenje od samog početka, ali kao krajnje rješenje su neophodna. E, moramo govoriti o gospodarskom rastu i e, konkurentnosti, a tu kružno gospodarstvo igra vrlo važnu ulogu. Ja ću uložiti neke e, amandmane, ali potpuno podržavam ovo e, izvješće gospođe Peti Kajnen. Hvala lijepa, gospodin Grote ima riječ. Hvala lijepa, ja također želim i zahvaliti izvjestiteljici. E, mi ovdje u parlamentu što se ove problematike tiče predstavljamo doista jednu koaliciju voljnih i slažemo se i to naše slaganje po ovim pitanjima će nadam se e, e, dopreti do komisije od koje bih ja rado vidio malo veći angažman e, i malo veće zalaganje. Mi tu imamo veliki potencijal, dva milijuna radnih mjesta bi se moglo stvoriti na ovom području kada bismo doista iskoristili sve potencijale. E, jer mi još nemamo toliko održivih i dobrih radnih mjesta u Europi da bismo si mogli priuštiti da se ovdje nemarno ponašamo. E, što se tiče amandmana, najprije što se tiče e, bacanja hrane, moramo se e, složiti oko toga na svim odborima da pogledamo kakve posljedice naše zakonodavstvo ima kad je riječ o bacanju e, hrane. Moramo, imamo jedan sustav indikatora e, kad je riječ o bacanju, odnosno traćenju hrane. Nadalje, moramo pogledati u kojoj mjeri zapravo možemo pogurati stvari, na primjer leasing, na primjer da se stvari E, da se stvari dijele kao što je na primjer dijeljenje automobila, dijeljenje e, električnih uređaja i tako dalje. Dakle, na koji način tako možemo smanjiti količinu otpada. I e, još jednom jedna molba da pogledamo točnije ako imamo dobre postupke recikliranja, odnosno ponovne upotrebe otpada, E, imamo dobre primjere, na primjer u mojoj izbornoj jedinici e, ja podupirem e, zabranu deponiranja, međutim postoje materijali koje će se ipak morati deponirati i zato molim da imam dakle molim da se od, ta, od te tri točke još malo razmisli kako ne bismo bacili i žito s kukoljem. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin, gospođa Delaj ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Najprije želim čestitati kolegici na ovom izvrsnom izvješću. To je doista vrlo dobar temelj za daljnji rad. Mi željno očekujemo predlog komisije e, o kružnom gospodarstvu, ali ovo je e, prilika da izrazimo svoja stajališta e, već i prije tog prijedloga. François Grostet je spomenula da nam je potrebna harmonizacija u skupljanju statističkih podataka. Moramo harmonizirati naš rad na tom području kako bismo mogli učinkovito primijeniti načela kružnog gospodarstva. Kružno gospodarstvo se mora prilagoditi potrebama e, različitih regija i teritorija i mislim da je važno e, podupirati europsku opskrbu resursima i da moramo pomoći e, našim regijama kako bi smanjile troškove e, nabavljanja resursa. Mislim da tu imamo jednu kolektivnu odgovornost. Mi smo u Francuskoj jednoglasno usvojili e, zakon o zabrani bacanja hrane. Mislim da se moramo složiti oko toga i mislim da se tu još mnogo toga može učiniti. Zato bih ja zamolila E, za potporu amandmanu 243. Biću kratka, samo želim reći da bi bilo vrlo korisno kada bismo e, nastavili sa učinkovitom uporabom e, resursa i tu bih rado vidjela amandmane 60, 66 i tako dalje koji se bave tim e, područjem e, kada bi dobili podršku. Hvala lijepa sljedeća govornica. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, želim zahvaliti izvjestiteljici na jasnom izvješću i doista sam sa velikom zadovoljstvom zamijetila da je uložen veliki broj amandmana i to je pokazatelje zanimanja koje imamo za ovu tematiku, a također i za povlačenje paketa otpadu, a to pokazuje također i svijest o tome da u Europi moramo što prije primijeniti novi model, a to je model kružnog gospodarstva. To ne samo da je važno za bolju zaštitu okoliša, nego i prema podacima koje su naveli mnogi od nas, naročito gospodin Grbrandi i gospodin Grote, to predstavlja jednu od glavnih smjernica za gospodarski i industrijski razvoj Europe. Ako počnemo od činjenice koju je navela izvjestiteljica u izvješću o tome da 40% uloženih sirovina jednog poduzeća za proizvodnju predstavljaju upravo mm, prave nove sirovine, onda moramo shvatiti da trebamo učinkovitije koristiti te iste resurse. I to je upravo cilj kružnog gospodarstva. Kako bismo brzo napredovali ka kružnom gospodarstvu, kao prvo moramo prepoznati one europske gospodarske sektore koji još e, uvijek trpe zbog e, zakonodavnih e, i financijskih prepreka i koji koče ovaj napredak. Ja ću prijeći u sažetku točke koje su u skladu sa amandmanima koje sam uložila i amandmanima drugih kolega. Dakle, imamo tri faze na koje se trebamo sredotočiti. Prva faza je održivo projektiranje i dizajn proizvoda i to spominje izvjestiteljica, zatim potrošnja. Naravno, jasno je da ako se pozabavimo boljim dizajnom proizvoda, onda ćemo riješiti i pitanje potrošnje, a to je također i pitanje edukacije potrošača. Ja bih dakle usredotočila upozornost na dizajn proizvoda i zatim imamo treći dio koji se odnosi na recikliranje oporabu jer ako želimo iskoristiti ponovno sirovine onda moramo što prije djelovati. Evo, samo ukratko smatram da je e, središnje upravo ekokompatibilni dizajn proizvoda jer mi time možemo odrediti koje se resursi mogu oporabiti upravo na e, planiranju proizvodnje proizvoda i to e, treba obuhvatiti sve proizvode. Podsjećam da su oni e, direktivom obuhvaćeni samo oni proizvodi koji se odnose na korištenje energije i također trebamo poboljšati njihove kriterije kada je riječ o trenosti, oporabljivosti i iskoristivosti. Evo samo nekoliko riječi o recikliranju oporabi. Dakle, Mislim da e, svakako moramo povećati obvezujuće ciljeve u odnosu na sadašnje koji su na snazi. Oni ne mogu biti manji od e, onog prijedloga koji je u međuvremenu povučen. Također trebamo uvesti i mm, usklađeno e, računanje kako bismo bili usporedivi i sada neću učiti u pitanje spaljivanja što je izalo doista veliku polemiku i neću ući u pitanje šengenskog prostora za otpad nego ću spomenuti da treba omogućiti energetsku oporabu e, nerecikliranih sirovina. Također e, treba naglasiti da je važno izbjeći E, izuzeća tamo gdje zemlje članice ne poštuju odredbe jer je to doista važno polazište za kružno gospodarstvo. Hvala. E, hvala gospođa Šaje Pijerik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja sam u nizozemskom parlamentu bila 12 godina nadležna za ovu tematiku, e, dakle dugo se već bavim ovom tematikom i tu doista u igri veliki novac, odnosno interesi, veliki interesi. E, ako poštivamo trenutno e, postojeće zakonodavstvo, to nije dovoljno, moramo učiniti korak moramo otići korak dalje. Postoji, e, postoje e, postrojenja za sortiranje otpada, e, postoje u Nizozemskoj, u Njemačkoj, u drugim zemljama u Europi za ta, ti, ta postrojenja su vrlo učinkovita i otpad je moguće sortirati pa je jednostavno dobro da to i radimo. Slažem se sa gospođom Krostet. E, što se dogodilo u e, nizozemskoj vezi sa spaljivanjem? Da biste spaljivali otpad potrebno vam je drvo, potrebne su vam šume. A to znači da prekrasno drveće nestaje da bi se mogao otpad spaljivati. Dakle, što radimo u Europi? Hvala lijepa. Riječ sad ima gospodin Šlek. Hvala gospodine. Da je ovdje bilo nekoliko puta spomenuto i problem spaljivanja otpada i e, da u cirkulnoj ekonomiji u njezinom principu je zapravo spaljivanje otpada ili termička obrada otpada ona zadnja stepenica koja se smatra kao nužnom i da E, hjerarhija gospodarenja otpadom nam ukazuje da trebamo najprije uložiti što je moguće više svog znanja i energije u onaj dio koji se tiče prevencije stvaranja otpada, a to upravo kao što je kolegica Bonafey naglasila da moramo uložiti truda u ekodizajn i ekoinovacije kao važnu komponentu cirkularne ekonomije. E, zašto je to važno? Imali smo nekoliko, nekoliko puta već, ja mislim, u ovom parlamentu i, i, i pisanih pisanih pitanja e, prema komisiji e, koja se ticala e, kratkog vijeka naših elektroničkih uređaja kućanskih aparata jer zapravo postoji sumnja da proizvođači elektroničke opreme kućanskih aparata namjerno skraćuju vijek trajanja proizvoda kako bi što prije na tržište mogli plasirati nove modele. A to zapravo je suprotno ovom hjerarhiji gospodarenja otpadom, a to je prevencija stvaranja otpada. Dakle, e, eko dizajn i eko inovacije na to da zapravo se stvaraju znači, novi uređaji, da se stvara nova ambalaža koja će zapravo utjecati na to da popravak uređaja bude jeftiniji nego bacanje iskorištenog uređaja na otpad i kupovina novog uređaja i isto tako da ambalaža koja se koristila za E, neki proizvod znači dobije neku svoju namjenu pa čak i da sami proizvodi ukoliko je njihova prva bitna namjena istekla da mogu poslužiti dalje u nekoj drugoj svrsi prije nego što zapravo dođu uopće u postupak razmatranja da budu reciklirani ili na neki način ovoga e, sigurno zbrinuti. Hvala. Thank you very much, Hvala lijepa. Tornano ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Najprije želim zahvaliti gospođi Pjeti na ovom izvješću. Potpuno podržavam koncept kružnog gospodarstva, ali mislim da to trebamo promovirati iz lokalne perspektive. A kako bismo to činili, e, trebamo uzeti u obranu neke od nacionalnih prioriteta, što je E, naš pristup širi, to, na, to ćemo naći na veći broj prepreka. Taj ogromni europski pristup bi možda mogao biti kontraproduktivan, možda bismo se trebali usredotočiti ne samo na neke nerealistične e, prijedloge, na primjer euro otpad, nego bismo se trebali učinkoviti na lokalnu razinu i trebali bismo dati neke preporuke o tome, a ne otežavati život zemljama članicama, e, moramo dakle stvoriti jedan pametan sustav. Mi smo stvorili sada e, pre, e, gospodarstvo i društvo u kojem previše konzumiramo i to je veliki dio problema. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala. Gospodin Gžip. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da tu postoji nekoliko aspekata koje je gospođa Pjeti Kajnen e, navela u svom izvješću na kojem joj želim čestitati. Cijeli niz tih aspekata vrlo su važni. Neke od njih ću sad spomenuti. Prva, prvo pitanje je životni ciklus proizvoda. Neki su već govorili o tome. Da, sigurno što se tiče nekih e, proizvoda, nekih e, proizvoda koji su potrošna roba, njihov životni ciklus je ponekad namjerno skraćen, recimo to tako. Može se raspravljati je li taj e, vijek trajanja namjerno skraćen kako biste bili prisiljeni kupiti ponovo sljedeći proizvod, što znači da bacate stvari a to e, naravno potiče nepotrebnu e, potrošnju, nepotrebu konzumaciju jer ponovo e, kupujete nešto što biste mogli puno dulje koristiti da nije ugrađen, ugrađen kratki životni vijek u taj proizvod. Nadalje, što se tiče konvencionalnog otpada, što je sa organskim otpadom? Prema statistikama iz 1999. E, proizvodili smo 89 milijuna tona organskog otpada, veći dio toga je bila bačena hrana, odnosno e, procesuirana hrana koja je jednostavno bačena u smeće, a mogla je biti upotrebljena. To je bila hrana koja e, koje čak nije bio niti istekao rok trajanja. Dakle, mislim da moramo naglasiti važnost smanjivanja e, te negativne pojave bacanja hrane. To je bila hrana koja je jednostavno protraćena, nije bačena, nego je jednostavno bačena u smeće prije nego što je istakao rok valjanosti. Takvo, e, takav otpad čini jednu trećinu ukupnog otpada u kućanstvima. Mislim da je to doista važno i da to moramo imati na umu obzirom i na e, porast broja stanovnika na našem planetu. Veliki broj e, ljudi, uključujući i na veliki e, broj ljudi unutar Europske unije, nema dovoljno financijskih sredstava, odnosno dovoljno hrane za život. a s druge strane bacamo hranu. Čak e, tu hranu u svakom slučaju je moguće upotrijebiti na druge načine i zato mislim da jednostavno e, moramo zaustaviti bacanje hrane. Hvala lijepa. Sada e, pitamo, e, riječ dajem predstavnici komisije gospođi Vopel. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala na ovom e, dobro određenom poslu. Mi pozdravljamo vrlo korisne amandmane i, e, i prijedloge u, u e, ovom izvješću pozivanje na jednu koherentnu politiku e, proizvoda, time će se komisija svakako pozabaviti, uključujući i ekodizajn. Što se tiče upotrebe biomase, to je doista e, područje o kojem treba razmisliti, ne samo u kontekstu energetike, nego i što se tiče e, upotrebe tog otpada kao kao resursa. Što se tiče zakonski obvezatnih e, ciljeva, e, mogu vas želim vas podsjetiti da mi radimo već neko vrijeme na tim indikatorima i potrošnja sirovina je nešto što smo mi predložili kao indikator na razini Europske unije kako prilikom analize E, učinkovitosti upotrebe resursa. No tu su obuhvaćeni različiti materijali i e, još e, nije vrijeme sazrelo za postavljanje obvezujućih ciljeva za zemlje članice. Iz tog razloga obvezujući ciljevi doista mogu biti vrlo moćan instrument, ali mogu imati i neželjene, ne, e, ne, e, neočekivane neželjene učinke e, ako ih se preuranjeno postavi. Što se tiče ciljeva u vezi sa otpadom, komisija radi na zakonodavnom prijedlogu i na reviziji ciljeva taj prijedlog će biti podasret u posljednjom kvartalu 2015. Naravno da ćemo E, tu e, uzeti u obzir ciljeve iz sedmog e, akcijskog programa zaštite okoliša. I konačno želim vas informirati o javnom saslušanju, javnim konsultacijama koje će ovoga četvrtka komisija najaviti, a koje će trati do 20. kolovo. Za to će biti još jedna E, prilika za e, javne konzultacije o e, kružnom gospodarstvu, a 25. lipnja ćemo imati i konferenciju na tu temu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada riječ ponovo dajem izvjestiteljici, međutim ne smijemo zaboraviti da za nekoliko minuta moramo promijeniti dvoranu i otići na zajednički sastanak s odborom Agri. Izvolite. Hvala. Želim zahvaliti svima na dobrim i konstruktivnim komentarima i mislim da ćemo većinu tih komentara preuzeti u izvješću i time poboljšati kvalitetu našeg e, mišljenja i rada. Želim čestitati nadalje Francuskoj na tome što je zabranila bacanje hrane. To je nedavni razvoj događaja i pokazuje pravac u kojim e, treba krenuti i ono što možemo ostvariti zakonodavnim sredstvima u prehrambenom sektoru koji predstavlja trećinu ukupnog komunalnog otpada, odnosno hrana je trećina ukupnog komunalnog otpada. Ispričavam se, zaboravila sam e, spomenuti da je u amandmanima također spomenuto bacanje hrane i na kraju ono što želim uvesti u raspravu je ovo pitanje troškova i naknada za spaljivanje ili za odlaganje na odlagališta. Iako imamo određeni dio otpada koji se ne može razvrstavati, koji se više ne može ponovno iskoristiti i koji se ne može e, riješiti ili zbrinuti na drugi način e, nego spaljivanjem ili sigurnom odlaganjem, e, to je ipak manje od 5% to onoga što se odlaže sada na odlagališta ili odlazi u um, spalionice prema studijama. I pitanje koje se postavlja kako, je kako možemo to riješiti, odnosno kako um, možemo spriječiti da um, gume koje možemo uporabiti ne završe u spalionicama zato jer one staraju dobru energiju i to je nešto što trebamo razmotriti i u parlamentu i u komisiji i u suradnji sa poslovnom zajednicom i trebamo nastojati poticati razvrstavanje otpada i poslovne modele sukladno kojima će se iz otpada izdvajati oporabive sirovine. E, također e, tu sam raspravu imala i sa kolegama iz Poljske i drugima iz Istočne Europe koji kažu da je to pretjerano opterećenje ako nemamo veliku količinu otpada koja odlazi u spalionice. Upravo tako i zbog toga sam e, spremna razmotriti korištenje jedne paneuropske strukture ili sustava koji će e, jasno odrediti koji su dijelovi otpada. I te zemlje mogu ostvariti taj e, kvantitativni skok. Najveće promjene će trpjeti Njemačka, Nizozemska i mi u Finskoj. Mi imamo sada u tijeku izgradnju velikih kapaciteta za spaljivanje i za odlaganje, a ako se postignu ovi predloženi ciljevi oporabe, onda ćemo imati ispunjeno samo 5% tih kapaciteta. I onda će se postaviti pitanje što ćemo mi u Finskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj učiniti sa tim ogromnim kapacitetima pretvaranja tih materijala u spalionicama u energiju ili u drugo. I to će naravno za nas predstavljati ogroman izazov i to će iziskivati dobru suradnju sa gradovima, općinama i lokalnim vlastima, a također možda i e, neke subvencije. Hvala. Hvala. Moram e, vas sada podsjetiti na e, rokove, dakle glasovanje u odboru 17.6. glasovanje na plenarnoj vjerojatno u srpnju ili rujnu. Nemamo ništa po točkom razno, moram vas podsjetiti da će se sljedeći sastanak našeg odbora održati 8. lipnja u Strasburu i zatim nakon toga 16. i 17. lipnja u Briselu i sada možemo e, prekinuti sastanak na nekoliko minuta kako bismo omogućili kolegama iz drugog odbora da nam se pridruže. Hvala.